Još jedna obavijest. Gospodin Carlos Jimenez Villarejo je objavio da predaje svoj mandat kao europski zastupnik eh, sa datumom stupanja na snagu od 1.8.2014. sukladno članku 4 stavku 3 poslovnika parlament utvrđuje slobodno mjesto gospodina Carlosa Jimeneza Villareja od tog datuma te ću o tom obavijestiti odgovarajuću državu članicu. Svi koji me još čuju želim dobar povratak doma, želim eh, vam lijepo ljeto, ali isto vas molim da što prije napustite dvoranu ako izlazite kako bismo mogli e, imati dovoljno pažnje za objašnjenje glasovanja. Prelazimo na objašnjenje glasovanja kolega. Pitanje vezano uz poslovnik. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, ja imam potpuno razumijevanje da niste htjeli još odugovlačiti s ovom e, raspravom. Još želim reći da sam jako zadovoljan s vašim predsjedavanjem. Vi to izvrsno radite i pozvao bih kolega koji sjede tamo desno na visokim mjestima da se malo više koncentriraju, onda će to sve ići vrlo glatko. Prelazimo na objašnjenja glasovanja. Kao prvo što se tiče rezolucije o situaciji u Ukrajinu, započet će gospodin Tenog koji će u ime svog kluba zastupnika govoriti i stoga mu pripadaju dvije minute vremena za govor. Hvala vam nakon odlučne pobjede predsjednika Porošenka koji je osvojio progresivno